koji ćemo imati sa Ujedinjenom kraljevinom i koji će zaključiti Europsko vijeće i britanska vlada i odobriti njihov parlament. A naravno treće pitanje je što će se dogoditi ako dođe do mm, neuređenog povlačenja Ujedinjene kraljevine, dakle bez sporazuma. E, prije tri tjedna komisija je objavila po šesti puta priopćenje o pripravnosti za Brexit i e, u svjetlu i e, daljnje nesigurnosti što se tiče samo malo, e, evo ja sad samo čitam što mi je Klaudija napisala. Dakle, u svjetlu nastavka nesigurnosti, eto lijepa formulacija, što se tiče urednog povlačenja Ujedinjene kraljevine iz Europske unije, komisija je 4. rujna podnijela i nacrt uredbe e, vezano uz izvanredne mjere u slučaju Brexita što se tiče ribarstvenog sektora. E, komisija će nam predstaviti zapravo e, taj prijedlog koji predviđa da će se za 2020. nastaviti izvanredne mjere koje su bile na snazi 2009. a koje se odnose na međusobno ribarenje u vodama Ujedinjene kraljevine Europske unije. E, koordinatori su razgovarali o mogućem usvajanju ovog predmeta po pojednostavljenoj proceduri u skladu sa pravilom 52 i ja ću dakle u tom slučaju kao predsjednik odbora e, predložiti parlamentu ovaj nacrt i naravno da ćemo sljedeći tjedan o tome donijeti odluku nakon rasprave koju ćemo sada o tome provesti. Mislim da sada riječ mogu dati komisiji kako bi objasnila ovaj prijedlog. Gospodin Justa Padekupa, izvolite. I vaš kolega, gospodin Bilijet, je li s vama? Nije. Dobro. Izvolite. Zahvaljujem. Dobro jutro. Da, Drago nam je što možemo sudjelovati u ovoj raspravi ove tri točke i rekao bih da su prva i treća točka vrlo slične zato što se odnose na povlačenje bez sporazuma, kao što ste rekli neuređeni Brexit. Ali ja ću se držati sad zapravo prve točke u smislu našeg prijedloga uredbe. ako mi dopustite, vratit ću se malo u vremenu jer se sjećam kad smo se pripremali za to, da eh, smo zapravo imali stari sastav Europskog parlamenta, pa su neki kolege i novi, pa ću vam dati malo više eh, informacija eh, kao pozadinu. Znači, postoji uredba o održivom upravljanju vanjskim ribolovom. Tu se radi o ribolovnim operacijama u vodama e, drugih država koje se odvijaju prema sporazumima i ne prema sporazumima. Imamo pet različitih modaliteta e, za dozvole, odnosno odbacivanje dozvola za ribolov u tim vodama. Nažalost, ta uredba nije uključivala e, nikakve odredbe vezane uz Brexit, zato što tada nismo mogli niti zamisliti da će do njega doći. I sada e, zapravo želimo izmijeniti ovu uredbu u kontekstu e, e, dakle poduzimanja izvanrednih mjera kao pripremu za Brexit. Kao što znate, mi smo zapravo cijelo vrijeme radili misleći kako će doći do uređenog Brexita kada smo još imali rok za Brexit koji je bio 29. ožujka, e, smo znači počeli e, već onda i sa izvanrednim mjerama u slučaju takozvanog tvrdog Brexita. Zato imamo dvije izmjene e, dviju uredaba koje su vezane uz to. I sad ova prva što se tiče vanjskih voda je dakle izmjena uredbe SMEF, odnosno održivo upravljanje e, vanjskim flotama. E, učinili smo to zato što ne postoji mogućnost da e, engleskim ribarima damo pristup našim vodama i obrnuto. Znači, taj element je nedostajao i htjeli smo omogućiti takvu mogućnost i reći ću vrlo jasno, to nije bila niti je izmjena kako bi se omogućio recipročni pristup vodama samo instrument za hipotetsku situaciju da će nam Ujedinjena kraljevina odobriti pristup e, svojim vodama i obrinuto. Znači radi se o tehničkom instrumentu da u slučaju da imamo međusobno odobrenje da znamo kakvu dokumentaciju moramo imati kako bismo pristupili e, vodama Ujedinjene kraljevine i obrnuto. Dakle, e, ponavljam, ne radi se o omogućavanju e, recipročnog pristupa vodama. To će biti predmet posebnog sporazima i o tome će se pregovarati. Znači, radi se samo o tehničkom instrumentu E, u slučaju da dođe do normalnog pristupa vodama da ribari imaju odgovarajuću dokumentaciju i znaju koju dokumentaciju trebaju. Za početak smo to iz, tu uredbu izmijenili samo za 2019. godinu zato što smo smatrali da će do tada svakako doći do Brexita, a sada smo u drugačijoj situaciji e, zato što je e, novi termin izlaska 31. listopada i sada smo pred novom situacijom da od 1. studenog možda imamo situaciju tvrdog breksita i moramo vidjeti što ćemo onda učiniti i u 2020. godini. Ovdje se dakle radi o izvanrednim mjerama dakle za tu godinu. Što predlažemo? Predlažemo ono što smo već predložili. Tri stvari. Prvo, E, uredba SMEF dopušta ubrzane postupke za dobivanje dozvola za europska plovila da plove u vodama Ujedinjene kraljevine. Znači, e, ubrzani postupak za plovila Europske unije, da ne moraju čekati 4, 5, 6 tjedana, to je vrlo važno. Ako, dakle, budemo imali pristup vodama Ujedinjene kraljevine, onda želimo da to bude brzo provedivo. I druga stvar, želimo dopustiti naravno i plovilima iz Ujedinjene kraljevine da dođu u naše vode i da i oni i ta plovila dobe onda odobrenje za ulazak u naše vode. I treći element je e, nastavak razmjene kvota unutar eh, Europske unije imamo eh, velik broj razmjena kvota eh, među državama članicama. Nemamo taj slučaj naravno sa trećim državama i u uredbi SMEF želimo omogućiti i nastavak razmjene kvota između Ujedinjene kraljevine i država članica Europske unije, tako da zapravo sve ostaje na starom. Dakle, izmjenu koju imate pred sobom je zapravo vrlo, vrlo kratka izmjena i u principu produljuje izvanredne mjere kojima, koje smo već donijeli za 2019. godinu i produžuje ih za 2020. godinu. Znači, treba pojednostaviti postupak izdavanja dozvala u slučaju da dođe o sporazumu recipročnog pristupa vodama. Ima još jedan dodatni element, a to je sljedeći kod izdavanja dozvola moramo osigurati da će se i dalje ispuniti kriteriji održivosti. Postoji e, razlika s prošlom godinom gdje smo imali sporazum e, o takovima e, zato što je Ujedinjena kraljevina još e, sudjelovala u donošenju odluke o njima, a 2020. E, postoji mogućnost da nećemo imati zapravo zajedničko stajalište o takovima, tako da moramo osigurati da kroz odobrenje E, kroz izdavanje odobrenja isto tako ispunjavamo kriterij održivosti. E, sam tekst e, u izmjeni se referira zapravo na taj element, a sve ostale izmjene su zapravo samo izmjene koje produljuju situaciju iz 2019. Eto, staću na tome i mislim da će to biti dovoljno za početak. Um, Hvala. Samo da pojasnim nisam pročitao u izvješću ništa o tome što zapravo britanska vlada e, kaže na ovo sve. Meni se čini da je Europska unija nekako jednostrano ovo predložila i e, da smatra da će znači biti moguće izdavati te dozvole i da će doći do recipročnog e, pristupa odnosno ako dođe do recipročnog pristupa vodama. Ali koja je reakcija zapravo britanske vlade? To me zanima. I kad ste već tu, e, dva pitanja e, e, vezano uz konvenciju o pravima mora. Prvo, obveza da se surađuje u upravljanju zajedničkim stokovima i drugo, potreba da se minimalizira ekonomska narušenost u e, zapravo isključivom gospodarskom pojasu. Što to zapravo znači u praksi? Jer zapravo bi to moglo se protumačiti da e, plovila Europske unije pod tom konvencijom i dalje imaju pravo ribariti u tim vodama. Što to zapravo znači? Yes, um, na on, on je odgovor Ujedinjene kraljevine? Trebali biste pitati njih. Možda nisam bio dovoljno jasan. Mi želimo sa svoje strane biti spremni. Dakle, da, da ovaj sustav dobro funkcionira s naše strane. Mi pretpostavljamo da ukoliko se Ujedinjena kraljevina i Europska unija slože oko ovog uzajamnog pristupa, onda pretpostavljamo da oni imaju slične mjere koje su na snazi. Znate da su oni naveli da će zadržati jedan dobar dio zakonskih tekstova dakle, koje već imaju od Europske unije. Kod nas je dakle već tako, ali ne mogu sada špekulirati i pogađati ili dovoditi u pitanje koja bi njihova reakcija mogla biti. Dakle, ovo je sve naša priprema dakle, za eventualni pristup njihovim vodama. Dakle, ako nam oni daju taj pristup, ukoliko nam to ne daju, onda tamo ne možemo slati svoje brodove. Moramo imati dakle, ovaj sustav e, odobrenja dakle, koji postoji i biti spremni to je dakle sve naša, naša pripremanje dakle za ove izvanredne mjere u slučaju da ne dođe dakle, do dogovora o Brexitu. Imamo ranije prijedloge Ujedinjene kraljevine. Sve je počelo od 2018. Bili smo usred pregovora o povlačenju i tadašnji ministar je naveo da bi bilo moguće dakle, da Ujedinjena kraljevina ostavi svoje vode otvorenima, dakle to je onda to kasnije nije potvrđeno za razdoblje od 2020. ali mi smo tehnički spremni dakle, za takav scenarij. Drugo, UNCLOS dakle konvencija o pravima mora i dakle upravljanje, zajedničko upravljanje ribljim e, stokovima te pogoršanje dakle ekonomske dakle, situacije Ovdje se ovisi o budućem odnosu koji ćemo imati sa Ujedinjenom kraljevinom. I oni imaju već preuzete obaveze iz unclos dakle Onog dana kad se oni odvoje od nas, pretpostavljamo da će zadržati preuzete obaveze iz Konvencije o pravima mora. Dakle, ne mogu ni o tome sada špekulirati ili navoditi što bi se moglo dogoditi, ali oni imaju tu prava i obaveze iz sporazuma. Vaš engleski je jako dobar. Ovo je dakle produženje sporazuma koji je već na snazi, a vi kažete trebali bismo pitati vladu Ujedinjene kraljevine o tome koji je njihov stav i nemamo povratnu informaciju. Je li tome tako? Potom, unklos, dakle, koje su njihove obaveze? Omogućava li nam to da tamo ribarimo ili ne? Hvala vam uh, na komentaru mom engleskom jeziku. A nisam rekao da nemamo povratnu informaciju. Ja sam samo rekao da ukoliko vas zanima što oni misle da njih treba pitati. A nismo s njihove strane dobili nikakve prigovore kada smo se bavili ovim pitanjima u vijeću. Znate da je o tome tamo ispregovarano i tamo je bila prisutna Ujedinjena kraljevina. Jedan dio razgovora se dakle vodio i u radnim, posebnim radnim skupinama. Uvijek je bila prisutna Ujedinjena kraljevina, dakle Koreper. Nismo tada zaprimili nikakve prigovore od strane Ujedinjene kraljevine, ali nismo dobili niti potvrdu da se oni dakle u toj fazi pripremaju za provedbu ovog sporazuma. Što se tiče Unklosa, ja nisam odvjetnik. Ono što je važno je da kada sagledamo dakle Unklos i prava država u ovom području od 200 km. Ono što je važno je reći da država može upravljati ribljim resursima, dakle u tom području. Kada se taj riblji stok dijeli sa jednom drugom državom ili međunarodnim vodama, onda postoji obaveza da se dakle, uredi zajedničko upravljanje. Dakle, ni, dakle treba postojati nastojanje da se do toga dođe, to nije propisano da do toga mora doći. Imamo dakle obavezu da se potraži zajedničko upravljanje, ali nije propisano da se do toga mora doći. Ukoliko neka strana prekrši sporazum i tako dalje, onda tu postoje dakle alati dakle za postizanje dogovora, ali ne dakle i za ovo apsolutno postizanje zajedničkog upravljanja. Dakle, ukoliko strane nemaju e, volje, ne želje dakle da se dođe do sporazuma, onda je pred nama dug put. I e, svjesni smo o kriterijima koji se navode u Kosu, dakle koji bi se mogli e, dakle, primijeniti na pregovore sa Ujedinjenom kraljevinom. To je povezano i sa ovim dakle, narušavanjem uobičajenih ribarskih aktivnosti, dakle, ekonomske posljedice i tako dalje. Spremni smo na takve pregovore i razgovore, ali ukoliko nas sada pitate u što smo uključeni, dakle u unclos dakle sada nema obaveze da se mora postići taj rezultat. On the list, I've got, um, Na listi imam Vandalena, zastupnicu Aguileru, Mamori i Aleda. Izvolite. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, <clears throat> ja, voorzitter, hoe het loopt, uh, dat weet eigenlijk niemand. Uh... Hvala lijepa. Ma, vi ste se dotaknuli ovih ključnih elemenata Brexita, ali vjerojatno će se stvari mijenjati iz dana u dan. u kontekstu Brexita se stvari stalno mijenjaju. Prvo smo imali sporazum, pa ga onda nemamo, a Brexit e, donosi gubitak e, za sve nas. S ove i s one strane Lamanša. Tu su i politički gubici, prijeti politički kaos u Ujedinjenoj kraljevini. Vidimo što se događa između pojedinih stranaka tamo, što se događa sa parlamentom, odnosom sa premijerom i tako dalje. Da je kompletni kaos. Sada još uopće ne počinjemo pričati o Škotskoj, o Walesu i tako dalje. Brojne tvrtke su pobjegle iz Ujedinjene kraljevine. Velik broj njih je došao i kod nas u Nizozemsku. Nama je zbog toga jako drago. Istovremeno imamo e, tvrtke koje ostaju, imamo i ostale tvrtke koje žele otići. Vidimo što se danas dogodilo s agencijom Thomas Cook. Dakle, ključna riječ za sve ovo je kriza. Kriza i samo kriza. Imam jedno pitanje za Europsku komisiju. Moguće je da nećemo uspjeti postići sporazum. Dakle, ukoliko ne bude došlo do urednog povlačenja, što se onda događa sa reciprocitetom? Čuli smo dakle koje su koje pripremne radnje poduzima komisija. Zanima me dakle što će se dogoditi sa reciprocitetom u slučaju neurednog povlačenja. Kada govorimo o reciprocitetu, najvažnije je da naši ribari znaju hoće li imati pristupa dakle vodama Ujedinjene kraljevine. To se mora zajamčiti. Govorimo dakle o Sjevernom moru, to obuhvaća dakle pripremne tehničke mjere. A kako vi možete zajamčiti da će do tog reciprociteta doći? Kako ćete zajamčiti da se ono bude primjenjivalo u praksi? Dakle, ribarske aktivnosti, ribarska prava, potom unklos, i sami ste to rekli, postoje sporazumi, dakle kada je riječ o upravljanjima, morem, dakle, i tu se donose tehničke mjere i evo, hvala vam na svemu tome što radite. Ali ja govorim u ime ribara i njih zanima na koji način će se upravljati tim reciprocitetom. Nas je strah da će to u praksi biti jako, jako teško i da će doći do velikih teškoća za naše ribare i ne želimo im to. Dakle, što se radi? kada je po pitanju reciprocitet, dakle u slučaju neurednog povlačenja Ujedine kraljevine i po pitanju Unkosa. Uzet ćemo još nekoliko pitanja, kaže predsjednik, zastupnica Aguilar. Hvala vam. Komisija vidimo poduzima sve što može Vandalen je istaknuo malo čas da ne znamo što će se točno dogoditi. Bilo bi dobro e, postići sporazum, ali što u slučaju da do sporazuma ne dođe, jer mi s naše strane možemo napraviti sve što možemo, ali što će učiniti druga strana? Ja bih htjela čuti neka pojašnjenja. Dakle, tu je mogućnost e, da se pojednostavi razmjena kvota. To je ono što se trenutno događa među državama članica, članicama. Dakle, to bi se e, napravilo u ovom prijelaznom razdoblju do novog sporazuma. Hoće li biti moguće ostvariti tako nešto u odnosu između Ujedinjene kraljevine i Europske unije? Tako ćemo primiriti situaciju, dakle, ublažiti posljedice, dakle, do trenutka sklapanja sporazuma sa Jedinom kraljevinom. Međutim, imam tu određenu dozu sumnje. To će biti jedno privremeno rješenje. Prepostavimo, dakle, da ta zemlja izađe Treba ćemo čekati dakle, ribolovni sporazum sa tom trećom zemljom. Dakle, 2020. je dakle onda rok, to vremensko razdoblje u kojem će se raditi na sklapanju novog dakle, ribarskog sporazuma sa tom zemljom. Htjela bih čuti nešto više o toj vremenskoj crti. Meni je jasno da u ovom pitanju postoji politička volja da se dođe do rješenja, međutim, bit će teško, dakle, očekivati da će se obje strane u tom prijelaznom razdoblju držati, primjerice odredbi koje imamo u Europskoj uniji. Kako ćemo zajamčiti dakle, to poštivanje propisa što imamo na raspolaganju? dakle održivo upravljanje ribolovom, kako što učiniti da bi se oni držali dakle tih odredbi. Jer oni možda neće u svom zakonodavnom okviru uopće to imati. Jasno mi je da postoji politička volja da se ovo pitanje riješi, ali kako? Dakle, kako omogućiti bolji reciprocitet? Dakle, govorimo o situaciji, dakle, od dana kada ta zemlja izađe iz Europske unije, pa sve do dana kada će se s njima sklopiti jedan dodatni sporazum, što može trajati godinu, godinu i pol dana. I kako, dakle, u tom vremenu kontrolirati situaciju? Htjela bih, evo, čuti nekoliko više riječi o tome. Slažem se sa prijedlozima komisije Ovo su propisi koji bi smirili tenzije. Dakle, govorimo o složenom upravljanju u kontekstu dakle, nepostojanja sporazuma. This reg- oh, sorry. Once. Oh, working. Sorry. Looking Vidim ovdje mnogo zabrinutih ljudi. Ova uredba se dakle tiče uzajamnog pristupa. Vi govorite da je ovo fair, a tako što ne postoji. To je način na koji vi nastavljate krasti našu ribu. Bojite se da ćemo mi ponovno dobiti upravljanje nad vlastitim vodama. Pa, Govorite o štetama koje će nastati, o posljedicama, smanjenju ribolovnih aktivnosti. Strah vas je da će se to dogoditi kod vas. Većina vašeg ribarskog prosperiteta se temelji na našim obalnim zajednicama. Vi to želite nastaviti iskorištavati, ne želite ništa promijeniti Sada kada postoji mogućnost neurednog izlaska, sada se brinete oko sporazuma. Pa i mi želimo sporazum. Mi želimo sporazum gdje mi ne dajemo 80% ribolovnih mogućnosti brodovima Evropske unije. Želimo se riješiti mm, nonsesa kao što je zabrana iskrcaja. Mi znamo koja je prava vrijednost naših prirodnih resursa. Želimo vratiti mogućnosti i perspektivu našim obalnim zajednicama. Mi želimo da se naš glas čuje i Evropska unija mora to poštovati. Hvala lijepa. Izvolite. Zastupnik Alard. Hvala lijepo. Evo, slažem se sa gospođom Aguilerom kada je govorila o našem dakle, razumnom pristupu u ovom pitanju. Hvala i komisiji. Bilo bi dobro da je kolege iz Ujedinjene kraljevine na taj način pristupaju ovom problemu, naročito članovi ovog odbora. Mi želimo pronaći način kako evo, pomoći komisiji i Ujedinjenoj kraljevini da dođu do sporazuma. Ne govorimo ovdje o nekakvoj pristranosti jednih ili drugih. Dakle, Ujedinjena kraljevina će postati treća zemlja i to već od prvog studenog. A ostaće članicom dakle, nekih drugih e, ribarskih organizacija na globalnoj razini. htio bih čuti nešto više dakle, o našem stajalištu, o tome što točno pitati vladu Ujedinjene kraljevine. Dakle, zanima me također postoji tu neka druga vrsta prisrednosti koju još nismo spomenuli. Još jedno pitanje, tada ćemo čuti odgovore. I velik broj ljudi je zatražio riječ i dobit će tu priliku zastupnik Rojsen. Vjerojatno sam to krivo izgovorio, kaže predsjednik. Hvala lijepa. Hvala komisiji na ovom prijedlogu. Pripremamo se na sve moguće scenarije, dakle, pa i onaj u kojem neće doći do sporazuma. Nadamo se da će ipak doći do istog. Ma svi gubimo ukoliko dođe do izlaska bez sporazuma, doći će do problema i za jednu i za drugu stranu, dakle u trgovinskom smislu i tako dalje. Zato je važno dobro se pripremiti, zato smo posegnuli za ovim izvanrednim mjerama, za ovim tehničkim odredbama i tako dalje. Međutim, ono što nas najviše brine jest reciprocitet. I ribar iz Nizozemske želi znati hoće li u studenom moći ići ribariti u vode Ujedinjene kraljevine. To je ono što je najvažnije ova uredba ne donosi tu sigurnost ili jasnoću. A to je ono što je potrebno ne samo nama, već i drugoj strani, Ujedinjenoj kraljevini. Dakle, nismo dobili s njihove strane nikakav odgovor, to nam je, evo, rekao je predstavnik komisije. To je ono što nam je izuzetno važno i potrebno. Moramo imati na raspolaganju sve informacije situacija mora biti takva da se reciprocitet može zajamčiti. Što se tiče vremenskih rokova, spominje se produženje, dakle tamo do kraja 2020. Zbog čega? Taj rok, zašto ne još nešto više vremena? Htio bih čuti objašnjenje. U redu sada ćemo dati riječ predstavniku komisije da odgovori na prvi krug pitanja. Mnogo se govorilo o reciprocitetu, o želji ribara da imaju izvjesniju situaciju i postoji li neki okvir za održivo ribarstvo dakle kod svih strana. Vi ste spomenuli u uvodnom izlaganju da britanska vlada ugrađuje načela ZRP-a u vlastito zakonodavstvo, međutim to zakonodavstvo je sada palo u vodu zbog toga što je suspendiran parlament, tako da e, u svakom slučaju ribolovci traže, ribari traže neku izvjesnost, no pitanje je može li britanska vlada to omogućiti. Hvala vam na ovom pitanju. Dakle, prije nego što uđem u pojedine aspekte ove problematike, htio bih e, reći nekoliko riječi. Spomenuo sam da se pojavila već ranije situacija kada je britanska vlada spomenula da će u prijelaznom razdoblju prenijeti zakonodavstvo Europske unije u domaći pravni sustav – i da će se na temelju toga dalje razvijati njihovi zakonski propisi. Oni su to rekli u ranoj fazi, no mislim da sam isto tako rekao da nema nikakve izvjesnosti da će se to doista i dogoditi. Što se tiče načela uzajamnosti, možda nisam bio dovoljno jasan. Dakle, ovime se ne stvaraju uzajamnost niti očekivanja da će se poštivati uzajamnost, ako se ikada uspostavi načelo uzajamnosti nakon Brexita bez sporazuma, u tom slučaju ćemo imati tehnički dogovor. Dakle, o tome se radi. U ovom prijedlogu ne postoji namjera da se krene u pregovore sa Ujedinjenom kraljevinom. Kao što znate, stajalište Europske unije jest da nakon eh, nakon što se završi postupak povlačenja iz Europske unije, da se tek onda krene dalje. Dakle, ovo nije niti razmišljanje o početku pregovora, to je ostavljeno tek za neku kasniju fazu. Prema tome ne radi se ovdje o tome da se uspostavlja neko načelo uzajamnosti i nažalost tu postoji velika razina neizvjesnosti e, i to se ne može riješiti niti ovim niti nekim drugim zakonodavnim e, prijedlogom i postoji velika neizvjesnost e, kako će stvari izgledati nakon prvog studenog. No to ćemo vidjeti tek kasnije, ja nisam kao ni nitko drugi u mogućnosti da to prejudiciram. Ali, dakle, još jedan put ponavljam, ovdje se ne radi o nikakvom početku pregovora, niti o tome da se stvaraju očekivanja za uspostavu uzajamnosti. Možda moram samo naglasiti da e, čitav, čitava koncepcija ovih izvanrednih mjera je da je to unilateralan potez, tako da se mi spremamo sa svoje strane, a Velika Britanija sa svoje strane. Dakle, ovdje se radi o tome da se mi pripremamo za izvanredne mjere, a ne za pregovore, još jedan ponavljam. To bi bilo prvo. Mislim da sam time odgovorio na nekoliko postavljenih pitanja. Istina je da ukoliko prvog studenog Ujedinjena kraljevina iziđe bez sporazuma, bit će neovisna obalna država koja će morati se početi prijavljivati u regionalne e, organizacije za ribarstvo. Međutim, to nije naša odgovornost. Mi ćemo ostati članicom svih tih organizacija. Tako da to sve ovisi o njima. Mi znamo da su te organizacije spremne na takvu mogućnost ali evo još jednom ponavljam to je doista njihova obveza ako ste to spomenuli kao jednu od e, jedan od problema koje može izazvati Brexit bez sporazuma, da, slažem se, ali to je odgovornost Velike Britanije ne samo da je to njihov, u njihovom interesu, nego je i e, u temeljem unklosa se je svima u interesu da oni sudjeluju tamo gdje mogu no oni će se svakako morati prijaviti za članstvo, a većina organizacija je već spremna na njihov zahtjev, tako da tu ne bi trebalo biti problema. Ima li možda još nekih e, tehničkih e, problema? Što se tiče e, naših priprema za izvanredne mjere u posljednjih godinu dana, mi smo doista pokušali riješiti sve tehničke praznine. Ovo je možda jedna od najvećih Postoje uvijek neka iznenađenja, ali što se nas tiče, mi mislimo da smo spremni više manje za sve slučajeve. Dakle, mi smo spremni za sva tri scenarija, tako da ne mislim da ima nekih tehničkih problema. Da, zatim što se tiče uh, što se tiče izdavanja odobrenja za ribolov, mi ne samo da to omogućujemo, nego na zahtjev industrije i država članica mi dakle potičemo tu razmjenu. Razmjena u Europskoj uniji vrlo važna za mikroupravljanje ribarstvom oko 2000 razmjene kvota se odvija godišnje među državama članicama što doista olakšava funkcioniranje i poslovanje ovog industrijskog sektora. Ukoliko Ujedinjena kraljevina iziđe, izgubit će se oko 30 do 40% mogućnosti razmjene kvota e, i države članice industrija izrazili su veliku zabrinutost zbog e, tog nestanka te mogućnosti i kako će se to odraziti na svakodnevnu praksu obavljanja e, djelatnosti ribolova i upravljanja ribarstvom. Tako da smo se mi pobrinuli da se na ovaj ili onaj način e, kvote zadrže. Dakle, to će kao i sve izvanredne mjere vrijediti samo godinu dana i treba vidjeti na koji način će se dalje razviti ovaj koncept razmjene kvota u sljedećem sporazumu sa Ujedinjenom kraljevinom. I time sam došao i na posljednju točku. E, dakle, pristup e, Komisije Europske unije e, je vrlo kratkoročan što se tiče ovih izvanrednih mjera, zato smo imali u početku izvanredne mjere za 2018. i sada imamo 19. i sada imamo izvanredne mjere samo za 2020. imajući u vidu mogućnost Brexita bez sporazuma prvog studenog, tako da smo se mi u ovom pristupu e, ograničili na vrlo e, kratko vrijeme. Mislim da sam odgovorio na većinu pitanja, ali rado ću se vratiti na još neka od njih ako treba. Hvala. E, dakle, svaki ribar, bez obzira na nacionalnu pripadnost, želi sigurnost. E, pregovori sad već traju tri godine i ostalo je još pet tjedana do izlaska i mislim da ste vi rekli da nitko više e, ne može prejudicirati kakav će biti stav prvog studenog. Dakle, nakon tri godine pregovora, pet jedana prije datuma, e, ribari još uvijek nemaju nikakvu izvjesnost o tome kako će izgledati budućnost. Da, molim vas. Da. Pa da, mislim da doista nitko ne može izvjesno reći kako će stvari izgledati prvog studenog, no moramo biti i realni. Mi smo doista smanjili broj mogućih scenarija, imamo vrlo jasno stajalište, o tome ćemo za nekoliko trenutaka, možda se dogodi Brexit bez sporazuma. U tom slučaju imamo najmanje dvije mogućnosti. U tom slučaju će se zatvoriti teritorijalne vode Velike Britanije. Na taj način će e, na tisuće naših ribara biti u situaciji koja će biti jasna. Negativna, ali jasna. Mislim da ne trebamo na to gledati e, kao na nešto što je potpuno neizvjesno gdje ne znamo koji će biti scenarij. I treći scenarij je ovaj o kojemu sada razgovaramo, dakle Brexit bez sporazuma gdje nam Ujedinjena kraljevina ponudi određeni broj e, pristup određenim broju plovila i mi isto tako uzajamno njima i u tom slučaju rješavamo neka tehnička pitanja. Dakle, ono što želim reći je da ne znamo kakva će biti situacija, ali nije da krećemo od nule. Mi smo zajedno razradili moguće scenarije i istina je da su neki od njih vrlo zabrinjavajući, a neki su mnogo e, ugodni. Dakle, čak postoji mogućnost da e, se nastavi u potpunosti primjenjivati ZRP tijekom nekog vremena u Velikoj Britaniji, što bi da kako bilo mnogo bolje ako se tako dogodi prvog studenog. Ono što želim reći je da ne znamo što će se dogoditi, ali imamo, imamo razrađene scenarije. Da, mislim da bi se sigurno svima svidio ovaj koncept negativne i jasne situacije. E, dakle, vidim da smo malo izišli izvan okvira rasprave, tako da možemo reći da razgovaramo o točkama 4 i 5 općenito, ako se slažete. Gospodin Milan Mon. Hvala. Da, ovo je doista vrlo važno pitanje. Mislim da ste to točno objasnili. Da, razgovaramo dakle o ovim izvanrednim mjerama i o posljedicama Brexita. Mi smo o tome razgovarali prošli tjedan na plenarnoj sjednici u Strasburu i e, velik broj govornika je rekao da su scenariji prilično zabrinjavajući e, dakle za sudbinu europskih i britanskih ribara dakle u slučaju da ne bude pristupa teritorijalnim vodama e, jedne i druge strane U ovom dokumentu se spominje i nasilje. Mislim da većina zastupnika želi da se zadrže veze s Velikom Britanijom kada je riječ o pristupu teritorijalnim vodama. Dobro je da je komisija pripremila izvanredne mjere, tehničke mjere. Da kako prije nego što se počnu konkretno i provoditi, obje strane će morati dati zeleno svjetlo. Dakle, za sva tehnička pravila e, treba će suglasnost. Što se tiče odnosa sa Ujedinjenom kraljevinom, dakle, ti odnosi će biti, doista imat će više aspekata, no ribarstvo će svakako biti e, jedno od, jedan od temeljnih sektora u tim odnosima. Nadam se da će se postići sporazum. Ne radi se samo o djelatnosti ribolova, nego i o tržištima, o pristupu e, ribarskih proizvoda na tržište jedne i druge strane. Ujedinjena kraljevina izvozi u Europsku uniju više e, nego što mi uvozimo, nego što mi izvozimo prema njima. Dakle, ne radi se samo pristupu teritorijalnim vodama, nego i pristupu tržištu. I, futuro. Dakle, mislim da je to dosta važno da se uzme u obzir u toj jednadžbi. E, što se tiče budućeg okvira za odnose između Ujedinjene kraljevine i Velike Britanije, ako dođe do Brexita, u Dakle, morat će postati uz ovaj opći sporazum i sporazum o pristupu vodama. Ne mogu zamisliti sporazum temeljem kojeg e, Ujedinjena kraljevina ne bi imala pristup vodama Europske unije. Dakle, u svakom slučaju se mora poštivati načelo uzajamnosti. Hvala vam lijepo, hvala vam na izlaganju. Dakle, kolega iz stran... kolegica iz stranke Brexit kaže da su mnogi od nas zabrinuti u ovoj dvorani. Da, istina, zabrinuto smo ja kada sam čuo neke argumente koji su se iznosili u kampanju o Brexitu. Neki od njih su bili da vratit ćemo kontrolu na teritorijalnim vodama, e, britanski ribari moći će raditi što god žele, moći će loviti ribu koliko god žele u svojim teritorijalnim vodama i da, nas to brine. Sutra se možemo naći u situaciji da će se u britanskim teritorijalnim vodama dogoditi događati bilo što jer e, tamo e, ribe se ne pitaju e, gdje su granice. Sve ono što se događa u britanskim vodama se u svakom slučaju tiče i nas i odražava se na nas. Mi sada provodimo ZRP. Ako pogledamo e, brojke u Sjevernom moru, u Atlantskom moru, u blizini Škotske, vidimo da su uloženi napori, da je ostvaren napredak i britanski ribari su uložili napore, a isto tako i europski ribari. I sada ćemo sve to dovesti u pitanje, ugroziti. Naći ćemo se u situaciji da će se dovesti u pitanje održivost e, stokova ja kada sam čuo da britanska vlada govori o načelu uzajamnosti, a to je svakako pitanje koje se postavlja i sada, e, Čuo sam Michaela Gova dok je bio državni tajnik za zaštitu okoliša kako kaže da će se osigurati pristup europskim ribarima britanskim vodama. Međutim, to nije rekao u, on je to rekao u britanskom donjem domu, ali u međuvremenu se ništa nije formaliziralo, ništa se nije dogodilo. Dakle, nas brine e, ribarstveni sektor, ali isto tako i održivost resursa. Gospodine predsjedavajući, evo reći ću vam sljedeće, ne shvaćam zašto e, se članovi stranke Brexit javljaju u ovoj raspravi, zašto se E, uopće izjašnjavaju onome što će se dogoditi nakon Brexita. Vi ste vodili kampanju za Brexit, izlazak iz Europske unije. U osnovi nam kažete vi predstavnici birača Europske unije nemojte se više miješati u naše unutarnje poslove. E, ja im zapravo im želju reći mind your own business as well. E, bavite se i vi svojim stvarima. And Europe wants to eat them all. Mrs. Dodds. Mrs. Dodds, you have the floor. Gospođo Dodds, izvolite. Hvala vam, predsjedavajući. Kao što ste i svjesni, velika većina ribarskih zajednica glasovale za izlazak iz Europske unije. Oni su glasovali za izlazak iz Europske unije zato što su shvatili da postupak temeljem kojeg oni imaju, naime mjere koje im se nameću prilikom ribolova za njih nisu povoljne, odnosno da su im štetne. I zato je vrlo važno da se prisjetimo te činjenice kada razgovaramo o ovoj temi i bilo što da se dogodi, bilo da to bude 31. listopada ili 1. studenog, Ujedinjena kraljevina će postati treća zemlja u odnosu na Europsku uniju i preuzet će kontrolu nad svojim teritorijalnim vodama. To je činjenica. Ja sam već e, duže od deset godina zastupnica u, i članica ovoga odbora. Imam mnogo iskustva kada je riječ o pristupu britanskim teritorijalnim vodama. Velik broj danskih ribara s kojima sam se osobno susrela rekli su mi da 60% njihovog iskrca dolazi iz Sjevernog mora. Oko 90% svog bakalara ulovljenog u Engleskom kanalu love francuski ribari. Tako da postoji percepcija da situacija nije pravedna i to je percepcija koja vlada među britanskim ribarima. E, samo da se nadovežem na ovo što je rekao prethodni govornik. Britanski ribari su doista poduzeli odlučne mjere kako bi se pobrinuli da e, njihov ribolov bude održiv. Kada sam po prvi puta postala članicom ovoga odbora, e, irska haringa je bila ugrožena, a danas ima odgovarajuću razinu maksimalnog održivog prinosa i to zahvaljujući održivim e, na mjerama i postupcima prilikom ribolova naših, među našim ribarima. Brexit to neće promijeniti. Oni su to shvatili, oni su poduzeli vrlo odgovorne mjere. Danas smo na ovome odboru mnogo govorili o načelu uzajamnosti i doista cijenim izjavu komisije da ovaj amandman ne može stvoriti očekivanje da se uspostavi uzajamnost jer na to moraju pristati obje strane. Ali kada već govorimo općenito o uzajamnosti, mislim da moramo doista biti oprezni kako se izražavamo. 10. rujna u novinama Irish News koje su vrlo respektabilni e, citirali su jednog čelnika jedne ribarske udruge iz Irske koji je rekao i upozorio na moguće sukobe u moru, e, u Irskom moru, dakle ukoliko e, u slučaju Brexita. Dakle, on je rekao da će se dogoditi kaos i sukobi na moru sa francuskim ribarima koji će blokirati luke, koji će uskratiti kretanje i drugih, e, druge robe, ne samo ribe, da će se posebno problemi pojaviti u Irskom moru i jugoistočnoj obali Irske te preko Lamanša i u Sjevernom moru taj kaos, a moguće i nasilje, neće biti lijep prizor. Sjetimo se što se dogodilo prošle godine kada je bio spor između Francuske i Britanije u La Manšu vezano uz Jakopove kapice. Svi znamo da koliko je važan pristup teritorijalnim vodama i Ujedinjena kraljevina također shvaća koliko je e, važan dakle pristup vodama e, podsjećam na opet na irsku haringu koja se u velikoj mjeri prodaje na sjeveru Europe. Međutim, mi smo ovdje zakonodavci, nismo tu da kršimo zakone i moja je nada da bi ovaj odbor osudio takvu formulaciju, ovo što smo čuli 18. rujna, to doista nikome ne pomaže i žao mi je da je to izrečeno, žao mi je da je uopće donesena odluka da netko to kaže, ali ne možemo e, se rukovoditi prijetnjama da će biti kaos, da će se da će izbiti nasilje. I mislim da bi mi se odbor trebao pridružiti i to snažno osuditi i reći da ovo nije put prema naprijed. Ja sam također bila uključena u pregovore sa e, Norveškom vezano uz Kušu. I mislim da to doista nije e, pravi način. Evo, ispričavam se što sam uzela toliko vremena. Svakako mm, pozdravljamo vaše izlaganje. Gospođa Stajan, zahvaljujem. Nalazimo se u vremenu neizvjesnosti i naravno da tu ribari pate najviše zato što oni zaista ne mogu biti sigurni što će se dogoditi i nastavljajući se na ono što su rekli moji prethodnici, e, prvog studenog, prvog prosinca imat ćemo kaos, sigurno. I moje pitanje komisiji što se tiče izvješća Yellow Hammer, gdje se zapravo predviđa da će članice Europske unije možda nezakonito ribariti u britanskim vodama. E, što komisija čini po tom pitanju? Jeste li se sastali sa predstavnicima država članica kako bi se izbjegla takva situacija? E, Dakle, postoje li nekakvi planovi kako izbjeći sukobe e, u kratkom roku što se tiče ulaska europskih ribara u britanske vode ili, obrn, ili obrnuto? Znači, što možemo učiniti da zaštitimo ribare od e, takvih vrsta sukoba? Hvala. Gospodin Monti. Hvala. E, samo jedna postupovna greška. Rekli ste da smo prešli na točku petu i zapravo bih očekivao da imamo preambulu e, predstavnika komisije, odnosno predstavljanje te točke i pretpostavljam da ćemo moći čuti predstavnika Europske komisije e, na temelju čega možemo onda postaviti pitanja. Drugo pitanje kojem se želim pozabaviti što se tiče uzajamnog pristupa, znači načelo uzajamnosti se ne temelji na bezgrešnom začeću. Moramo nešto učiniti da bi do, njega došlo. Znači, za početak e, naravno moramo imati potrebnu dokumentaciju, ali to nije dovoljno. I u tom smislu imam dva pitanja. E, objašnjeno je da e, ovaj ubrzani postupak za europske ribare e, kako bi mogli pristupiti britanskim vodama i obratno je jedna od izmjena. Ja bih volio čuti od predsjednika Europske komisije hoće li se to odnositi na sve ribare Drugo pitanje. Gospodin Van Dalen e, u svom uvodnom izlaganju je rekao da e, u Brexitu neće biti pobjetnika. Ja se s time ne slažem i jedan primjer bi bio da bismo u britanskim vodama mogli zaustaviti zaista neprihvatljivu praksu električnog ribarenja. Mi bismo to konačno u našim vodama mogli zabraniti. Može li e, mi Predsjednik komisije potvrditi da bi zaustavljanje električnog ribarenja moglo biti nešto što bi Europska unija mogla prihvatiti prije nego li se bilo kojem ribaru da odobrenje za e, ribolov u britanskim vodama. Hvala. E, imamo još nekoliko pitanja, ali prije nego što se od, popis oduži, e, predložio bih da predsjedniku komisije damo mogućnost da odgovori na dosadašnja pitanja i e, osobito da se osvrne na sve moguće izvore sukoba i kakve zapravo rasprave se odvijaju u Europskoj uniji i u kraljevini da do takvih sukoba ne dođe. E, samo da dodam, budući da smo govorili e, o plovilima koje se prisiljava da izađu iz britanskih voda, znači europskim plovilima, postoji li obrnuta praksa i isto tako rečeno je da zapravo smo već počeli e, raspravljati o točci petoj, a možda ste htjeli uvodno zapravo e, nešto reći o toj samoj točci. Zahvaljujem. Ja sam e, također shvatio da smo zapravo jednostavno sa ove rasprave o izmjeni uredbe prešli na mnogo širu raspravu koja se tiče Brexita. Za početak, mislim da je zastupnik iz Španjolske prvi postavio pitanje, odnosno javio se za riječi, samo mogu potvrditi da ćemo naravno u dolazećim pregovorima se voditi smjernicama e, vijeća i drago mi je čuti da on pozdravlja ovaj naš prijedlog. Što se tiče pitanja kaosa i mogućih sukoba, možda bih vam zbog toga trebao sad malo ispričati što smo još to sve činili u posljednjih godinu dana po ovim pitanjima. Bili smo u vrlo bliskom e, kontaktu sa osam e, država članica koje imaju e, prava, pravo ribolova u britanskim vodama. Primjerice Finska dakle nema. Znači osam je država članica. Razmišljali smo i raspravljali smo o načinu koordinacije i koordiniranoj reakciji država članica na različite potencijalne scenarije i to uključuje i ovu raspravu o izbjegavanju sukoba. Mislim da mogu reći da su sve države članice svjesne tih mogućih e, sukoba ako bi se zapravo britanske vode zatvorile za plovila Europske unije i e, sukobi između samih ribara iz Europske unije i Ujedinjene kraljevine naravno jesu neka mogućnost, ali e, mogu reći da sve države članice se itekako pripremaju za to, a mi pokušavamo pomoći e, zajedno sa Europskom agencijom za kontrolu ribarstva koja aktivno surađuje sa državama članicama na izradi strategija kontrole i um, na pitanjima koja se tiču i u UA. Dakle, svjesni smo naravno mogućnosti e, sukoba i kaosa, ali isto tako istovremeno radimo na tome da to svedemo na minimum, odnosno da po mogućnosti izbjegnemo takve sukobe. Naravno, ništa nije potpuno predvidivo i sve nam je to novo, ali pokušavamo se na najbolji mogući način pripremiti na e, različite e, razvoje događaja. Mislim da je isto tako važno da e, komuniciramo ne samo sa izravnim dionicima ribarstvenog sektora i e, naravno sa e, ribarima, ali e, radili smo i intenzivno na zapravo pojašnjenju određenih pitanja. Imali smo obavijesti za dionike, mislim da je to već bilo u srpnju ili kolovozu 2018. i u kolovozu 2019. smo objavili vrlo dug popis odgovora i pitanja i odgovora za ribare kako bi oni znali kako se zapravo ponašati u kojim situacijama. Ali to nisu samo pitanja za ribare, već i za nadležna tijela u državama, članicama i tako dalje. Znači i kako radimo na pripremama za takve potencijalne situacije. E, samo bih dodao nešto komentaru e, gospođe Doc i upravljanju irskim vodama jasno je da su e, svakako britanski e, ribari tamo dosta uključeni u ribolovne aktivnosti, ali mislim da treba naglasiti da je Europska komisija intenzivno radi sa Irskom na tome da se e, na održiv način upravlja njihovim teritorijalnim vodama. Jedan od zadnjih govornika je pitao za ovaj ubrzani postupak Dakle, mi šaljemo zahtjev za odobrenje Ujedinjenoj kraljevini, za to postoji ubrzani postupak i kada se Ujedinjena kraljevina obrati nama za izdavanje odobrenja njihovim ribarima za ribarenje u našim vodama, također postoji ubrzani postupak. Dakle, naravno, e, e, mi se spremamo dakle, s naše strane, ali to uključuje i e, zapravo zajedničke pripreme, odnosno suradnju sa, sa naravno drugom stranom. Neću komentirati električni ribolov. Mislim da se trebamo vratiti jednostavno na to što će se dogoditi u slučaju Brexita bez sporazuma. U tom slučaju Jedinjena kraljevina će biti e, potpuno neovisna država sa svojim teritorijalnim vodama i imat će svako pravo odlučivati što će se dogoditi u e, vodama e, Ujedinjene kraljevine i mislim da svi iz toga mogu zaključiti što će se onda dogoditi s, pravim, s pravom na e, električno ribarenje u njihovim vodama. To sam zapisala. Gospodin Miomo je spomenuo da mnogo da zapravo velike količine ribe iz Ujedinjene kraljevine završe na europskom tržištu i e, što se dakle čini po tom pitanju. Isto tako dokument koji ste nam predstavili kaže da ako Ujedinjena kraljevina ne odobri pristup onda se zapravo e, neće nastaviti njima dostavljati podatke podaci o položajima e, plovila u Europskoj uniji. Kako će to pomoći? Da, zaboravio sam ovo e, prvo pitanje vezano uz tržište. Mislim da smo tome raspravljali e, i u širem kontekstu. Znači, u slučaju Brexita bez sporazuma jednostavno se primjenjuju apsolutno sva pravila koja se primjenjuju i na sve ostale treće države. Znači to podrazumijeva granične kontrole, e, to u slučaju e, ribe isto tako e, se odnosi na kontrolu u okviru NNN-a. To su dakle glavni elementi i stručnjaci će iz toga moći zaključiti koja pravila dakle slijede. E, svakako smo svjesni da je Ujedinjena kraljevina naravno ovisna o europskom tržištu sa, što se tiče e, njihove ribe i što se tiče znači, prodaje njihovih proizvoda općenito i to ćemo imati na umu prilikom e, budućih pregovora. Podaci o lokacijama plovila, odnosno eh, podaci VMS. Jednostavno moramo i dalje imati na umu različite scenarije. Ako ćemo imati sporazum koji će ratificirati obje strane, onda ćemo eh, zapravo nastaviti raditi na temelju vrlo tjesne suradnje. Znači, eh, to će značiti da će Ujedinjena kraljevina u tom slučaju u potpunosti sudjelovati zapravo u, zajedničkom nekakvom prostoru. Ako dođe do Brexita bez sporazuma, onda e, ta suradnja neće baš biti tolika, toliko intenzivna. Znači svaka, e, svaki vid suradnje se mora e, gledati u svjetlu načina na koji će se Ujedinjena kraljevina povući iz Europske unije. I ako dođe do e, takvog izlaska bez sporazuma, onda e, moramo započeti pregovore o budućoj suradnji. E, znači, sva ta pitanja razmjene podataka, informacija i sve ostalo će onda zapravo biti predmet budućih pregovora. Ali u trenutku kada dođe do tvrdog Brexita smo jednostavno u situaciji gdje će biti e, razina suradnje vrlo, vrlo niska i to treba jednostavno uzeti u obzir. E, ali je vrlo teško zapravo predvidjeti e, koliko ćemo brzo moći vratiti situaciju na staro, odnosno popraviti situaciju mm, i eh, naravno s obzirom na to da imamo toliko zajedničke stokove eh, praćenje tih stokova i kontrola će naravno biti eh, važni i u budućnosti i u slučaju Brexita bez sporazuma. Dakle, resursi će nalagati daljnju suradnju po tom pitanju. Dobar dan. Ja se ispričavam, bila sam u uh, odboru za promet i nisam mogla pratiti cijelu raspravu, ali ovo što sam čula sad posljednjih minuta je da imamo zapravo uh, dosta briga i bojazni u odnosu na moguću situaciju Brexita bez sporazuma. Govorilo se o sukobima i nadam se da neće do njih doći, da ćemo ih uspjeti izbjeći. Ali dani prolaze i vjerojatno ćemo morati računati i s tom mogućnošću I zapravo jedino što stoji na putu sporazumu je e, sporazum velikog petka i sve što je povezano s njim i naravno tu je još i pitanje Sjeverne Irske. Ali, rekli ste, osam država članica je posebno pogođeno. I sad, ne uzimajući u obzir kontrolu i e, koordinaciju želim se jedno postaviti pitanje e, komisiji. Znate li jesu li države članice počele zapravo raditi sa scenarijem Brexita bez sporazuma i scenarijem da njihovi ribari neće moći e, dakle e, loviti ribu u britanskim vodama i razmišljali se o nekoj vrsti potpore za sektor kako bi se on mogao restrukturirati i pripremiti za budućnost. Škotska je najavila da e, će se možda održati novi referendum. I postoji mogućnost da Škotska odluči ostati, odnosno postati članicom Europske unije. Što se onda mijenja ako primjerice Škotska postane članicom Europske unije. To je možda sad malo preuranjeno pitanje, ali e, svakako možemo postaviti takvu hipotezu. E, bili se time mnogo toga promijenili, promijenilo, budući da Škotska ima naravno prava ribolova. Kako bi e, situacija izgledala u tom slučaju? Imam tri člana koji su se već javili za riječ, koji žele dodati jedno pitanje, pa ih molim da budu vrlo kratki i sada zatvaram popis. Oprostite, imate... Da, vi imate prvo pitanje. Mislim da je svima jasno da je Brexit veliki problem, a e, Brexit bez sporazuma će tek dovesti do velikih poteškoća. I Europska unija nije donijela odluku da izađe iz zajedničkog uređenog prostora. Ja sam iz Galicije i mm, mi imamo 1700 osoba koji ribare pod našom zastavom u britanskim vodama. I naravno da se to odnosi na našu flotu i naravno da mi ne želimo tvrdi Brexit, ali čini se da e, je izvjestan i da bi moglo doći do velikog kaosa. S obzirom na to da e, Velika Britanija u tom slučaju postaje treća država, treba pokušati dovesti do što je moguće stabilnije situacije što se tiče primjerice zajedničkih stokova. Ako Ujedinjena kraljevina se povuče iz Europske unije i ako se to dogodi bez sporazuma, onda je jasno da s time napuštamo i određena zajednička načela. Što se tiče dakle načela e, razmjene stabilnosti, E, kakva je situacija? To je moje pitanje e, za komisiju. I želim upozoriti na to kakav to kaos može izazvati i flotama koji e, ribari, ribare pod britanskom zastavom u europskim vodama. Još tri dodatna pitanja. Zahvaljujem ja bih zahvalio gospođi Bilbao što je zapravo spomenula Škotsku jer eh, je to jedno pitanje koje bi nas u budućnosti eh, moglo se ticati. Ali za sada je Ujedinjena kraljevina još uvijek članicom Europske unije i malo sam razočaran da nismo zapravo dobili uvodno izlaganje Europske komisije o točci 5. što bi bilo važno jer e, mnogi su zaista zabrinuti ne samo prerađivači ribe, izvoznici, već i mali e, i srednji e, ribari, odnosno ribari sa malim i srednjim poduzećima, osobito što se tiče dokumentacije koju će morati imati od 1. studenog. Govorimo o 160 funti po e, jednom pojedinačnom teretu jednog e, malog ili srednje velikog plovila. I ako ćemo imati e, Brexit bez sporazuma, moglo bi to značiti da neki dva ili tri tjedna neće moći zapravo obavljati svoj posao, a to će se odnositi i na izvoznike i na prerađivače ribe. Je li trenutačna vlada e, Velike Britanije zatražila izuzeće što se tiče dozvola za izvoz? I Mene zanima je li trenutna vlada zapravo e, kontaktirala vas kako bismo se pripremili za sve što bi se moglo dogoditi i e, ako ne, postoje li neki dogovori sa prethodnom vladom na temelju kojih bi se neke stvari mogle riješiti? I e, naravno, to je nešto što trebamo znati. Hvala, vam još jedno pitanje. Koliko se dogodi ovaj čisti Brexit i nema reciprociteta, dakle u pristupu teritorijalnim vodama? Kako će dugo trajati ova kompenzacijska schema Europske unije za ribarske brodove? Koliko dana? Hvala. Zastupnik Van Dalen. Hvala vam. Točka dnevnog reda 5 je važna kao i točka 4. Govorimo dakle o razdoblju koje se tiče kraja desetog mjeseca. Moglo bi tu doći do tenzija. Kolege su spomenule neke od tih mogućih tenzija. Također je moguće da nakon 31. listopada stotine e, brodova budu spriječene ulasku na Sjeverno more. To će utjecati na ribare, na tvrtke, ali i na tvrtke koje su koje se bave dakle djelatnostima na obali. Moguće je da će doći do propasti, bankrota nekih e, tvrtki. Pogledali smo, odnosno sagledali smo ovdje različite scenarije, ali pitanje je što je sada evo, kompenzacijama, dakle naknadama pomoći koje će se trebati isplatiti, kako ćemo se nositi s tom situacijom. Znamo kako UNCLOS radi, zato će kroz njih trebati godine. Hvala vam. Zastupnica Mameri, izvolite. Zastupniče Van Dalen, eh, struja za ulov ribe. Vi ste napravili veliku, veliku štetu. Što je s našom kompenzacijom? Mi ćemo to tražiti od vas. A to je tema za, za neku drugu raspravu, kaže predsjednik. Na kraju smo evo, došli do financijskih pitanja. A tu, je, tu su sredstva dakle iz proračuna za te djelatnosti, uvijek je pitanje koliko novca je na raspolaganju i što učiniti ukoliko ta situacija potraje. Izvolite. Hvala. Prelazimo na drugi scenarij, to je što ako nemamo pristupa dakle, teritorijalnim vodama. Dakle, davanje odobrenja Sada se dakle rasprava dakle, pomaknula. To nije nikakva utjeha, ali evropski ribari neće izgubiti ribolovne mogućnosti. Oni koji imaju kvote, oni će nastaviti imati taj sustav, ali velika razlika je što će velik broj njih biti ograničen dakle, na mjestima u kojima može ribariti. Često je tu riječ o zajedničkim stokovima, to pokrivaju kvote, dakle pokrivaju evropske vode, vode Velike Britanije. Dakle, ograničenje će biti u tome da oni više neće moći ići u teritorijalne vode Ujedinjene kraljevine, ali kvote se neće dirati. Mm, tu ne otvaramo ponovno rasprave o kvotama, odnosima između država članica. Ne raspravljamo sa dakle, o kvotama organizacija proizvođača ili individualnih ribara, one ostaju jednake, bez obzira na ishod oko Brexita. Ali ribari će izgubiti pristup vodama koje su dakle, dotad koristili. I želimo zato da države članice naprave jako dobro mapiranje dakle, tih pokreta, kamo će dakle, ribari morati kasnije otići. bit će jako složeno upravljati dakle, flotama koliko one budu ograničene samo na naše teritorijalne vode. Surađujemo sa državama članicama. Ne trebamo dakle e, produžavati nikakve vremenske rokove. On, države članice imaju na raspolaganju korištenje dakle dodatnih sredstava država članica može dakle to zatražiti i primijeniti za te brodove koji su obuhvaćeni dakle Brexitom, dakle zatvaranjem ovih teritorijalnih voda u kojima su do jučer radili. Mi pratimo ono što se događa, ali sve države članice se jako ozbiljno bave ovom tematikom. Također je tu i financiranje, dakle putem e, VFO-a. Imamo fleksibilnu upotrebu dakle, sredstava pod različitim prioritetima. Kako je to već e, definirano, to je kratkoročno rješenje. Ali s obzirom da govorimo o u razdoblju, od razdoblju od otprilike 14 mjeseci predviđamo dakle ovih maksimalno 9 mjeseci za korištenje ovog fleksibilnog sustava, da se, dakle, da se ublaže eventualni problemi do kojih bi moglo doći. Mi smo dakle, početkom godine već dakle, izmijenili financijske odrebe u tom smislu. Države članice su također donijele potrebne mjere. sve s obzirom dakle na kratko trajanje ove situacije. Dakle, na taj način ublažavamo dakle eventualno pojavu kaosa i tako dalje. To su dakle koraci koje smo poduzeli u suradnji sa državama članicama. Govorimo naravno o uvijek o izvanrednim mjerama. Ne govorimo o stalnim mjerama. Dakle, ovdje govorimo o strukturalnim promjenama i što god se bude dogodilo nakon e, Brexita. Nadam se da ćemo što prije moguće do, dobiti sporazum sa Ujedinjenom kraljevinom vezanom, vezano uz dakle, zajedničko upravljanje resursima. Dakle, to nije bilo obuhvaćeno amandmanima, ali je o tome raspravljeno. Zastupnik e, Gonzalez je postavio također pitanje o brodovima pod britanskim zastavama. To doista nije pitanje kojim se bavimo mi u ribarstvu, to je e, budući dakle razvoj u kojem će ići tamošnji ribarski sektor. Što god bih ja sad rekao moglo bi zvučati poprilično bedasto, zato ne bih sada ulazio u to. Zastupnik Alar postavio pitanje vezano uz izvoz. Mi jako dobro znamo što nam je potrebno od Ujedinjene kraljevine. Pratimo ono što su oni naznačili vezano uz trgovinu ovih proizvoda. Vidimo te informacije i na njihovim web stranicama, ali ne znam što će oni točno tražiti i što, su, što će biti po njima, dakle ta izuzeća. Mi ćemo razgovarati o tome. Već sam to spomenuo, dakle ukupna strategija komisije i gospodina Barnija je bila da se neće govoriti o djelomičnim sporazum. Imate za sad ovo nije predmet razgovora. E, mislim da je to to, već sam rekao koliko dana, dakle 9 mjeseci, 275 dana, dakle to bi bio maksimum. Zastupnica Bilbao, vi ne mislite da ste dobili odgovor na pitanje? Izvolite. Da, ja sam postavila pitanje o Škotskoj. Pitala sam bi, hoće li tu doći do promjena. E, hvala vam. Ja bih doista volio razgovarati o Škotskoj, o njezinoj budućnosti, unutar ili izvan Europske unije. Nisam ovlašten da dajem takve izjave. A dugo ćemo stvarno u područje špekulacija prvo se mora nešto promijeniti u Ujedinjenoj kraljevini. Nećemo govoriti niti o Kataloniji, kaže predsjednik. Hvala lijepo, dragi kolege. Imamo dakle tri godine pregovora. Onda je trebala Velika Ujedinjena kraljevina izaći. Onda nije, kao što ste sami rekli, tu je velik potencijal za kaos i sukobe, niko tu ne može suditi, niti predvidjeti što će se dogoditi. Ali hvala vam na ovim vašim jasnim informacijama, iako su bili pomalo negativne. Hvala vam doista na vašoj transparentnosti, gospodine Parde Cooper. Idemo na iduću točku dnevnog reda. Ah, a vidjet ćemo pravu prezentaciju. Dakle, takovi su bili određeni u listopadu, dakle ukupni dopušteni ulov. To tri godine nakon što je usvojen višegodišnji plan za upravljanje dakle, u području Baltika. Tu je nakon toga trebalo doći do nekog smanjenja. Vidimo kako sada ćemo čuti objašnjenje kako postići maksimalni održivi prinos do 2020. a istovremeno zaštititi i ribu i industriju. Dakle, vidjet ćemo kako je to moguće pomiriti. Izvolite. Gospođo Kiršner, imate riječ. Hvala lijepo, evo. Čekam dok se učita prezentacija će lakše pratiti. Evo na početku nekoliko riječi o Baltičkom moru. Dakle, područje u, u Europske unije, dakle gdje već imamo na snazi višegodišnji plan upravljanja. Nažalost, to je morski bazen u kojem vidimo neke dramatične promjene u okolišu. To obuhvaća dakle probleme kao što su nedostatak kisika, nedostatak saliniteta, previsoke količine nitrata koje dakle, koji ulaze u to more i sve to uzrokuje probleme za riblje stokove. Prije nego što počnem sa, zapadnom haringom, želim istaknuti da tamo imamo 10 stokova, 10 dakle takova, ukupni dopušteni ulov, imamo tamo dakle sustav maksimalnog održivog prinosa. Ovo su dakle sad sve posebni slučajevi koje ću vam danas predstaviti. znanstvenici su promijenili način na koji gledaju na stokove. To je važno imati na umu. Nekada su ovdje, vidjet ćete da su ovdje predložene neke dosta radikalna smanjenja i onda to bit će vam jasnije zašto je to tako. Svakih nekoliko godina znanstvenici analiziraju dakle, podatke koje dobivaju, primjerice o i o bakalaru da govorimo o ribama u Botničkom zaljevu također. Potom se gleda dakle zadnja ocjena, važi li ona dakle i dalje ili se nešto treba tu izmijeniti. To mogu biti promjene tipa, aha, ima manje riba u moru nego što očekujemo, sada to znamo sa 100% sigurnošću, dobili smo podatke, riblji stok je manji. Oni također mogu ustvrditi, imali smo novu godišnju klasifikaciju, dakle jedan stok se pridružio drugome i naše procjene dakle nisu bile dobre i onda oni revidiraju svoje stavove i objave te informacije. Dakle, ima mnogo manje mlađi i odakle doće do smanjenja stokova. To je ono što se dogodilo sa nekim od ovih stokova, dakle zapadna haringa. Ovo je jedna posebna priča pod sustavom dakle maksimalnog održivog prinosa do prošle godine i tada nam je ISIS, e dakle Međunarodne vijeće za istraživanje mora, dakle dalo svoje procjene, rekli su da se nešto događa. Biomasa je daleko manja nego što se pretpostavljalo i oni su izdali dakle svoje mišljenje. Kada dakle, ne bude uopće ukupnog dopuštenog e, ulova, dakle njihov savjet je da to bude nula i to će omogućiti da se stok oporavi. Kad ono stok dakle, padne ispod e, ovih e, opasnih granica, onda je savjet, odnosno uputa da ukupni dopušteni ulov bude nula. Dakle, postoje tu načini na koji možemo izbjeći ovu nulu. To smo učinili sa zapadnom haringom. Dakle, rekli su da je stok ribe pao, da se neće oporaviti iduće godine, da će se oporaviti tek tamo 2022 i zbog toga preporučuju da, ne, da se uopće ne lovi. Plan nam govori dvije stvari. Moramo zadati tak koji će biti niži i moramo poduzeti dodatne mjere. I ono što predlažemo je nešto što smo već predlagali primjerice prošle godine. To je paket e, dvaju smanjenja. Prvo je minus 42% u kvotama. To je dakle konkretno smanjenje kvota i potom, kao dodatna mjera, to je ono što plan od nas zahtjeva, predlažemo dodatnih 29% smanjenja. Sad zašto, možete se pitati 42, zašto ne 29, zašto ti brojevi nisu zaokruženi? To je zato što je to najniži, mogu, ovo 42% je najniža moguća stopa, a minus 29% smo odabrali, kad ovo zbrojite dobijete minus 81, a ISIS je rekao da je upravo minus 81 ono što će pomoći da se stok izgradi do 2022. Dakle, naš cilj je da ovaj stok do 2022. bude dakle iznad dakle ovih željenih granica. Da, ispričavam se, minus 71, 71% kaže gošća. Želimo dakle da se ovaj stok oporavi, dakle iznad ovih e, minimalnih granica koje su spomenute, a to veli i sam plan, moramo izgraditi taj riblji stok. Idem dakle na iduću težak slučaj, zapadni bakalar, dakle slična situacija. Prije nekoliko godina je revidirana slika ovog stoka, dakle prikupljeni su podaci i situacija nije onako dobra kako smo mislili. Onda smo dobili još jednu novu informaciju od znanstvenika. Imali smo podatke iz 2016. koji se ticao dakle, nove mlade ribe koja se pridružila tim stokovima. I ISIS je ovdje dao dakle, određeni broj. Oni su rekli da je ta brojka polovica od onoga što smo očekivali. Rekli su, dobro, imali smo krive podatke, moramo sada promijeniti. I evo tu ovo smanjenje. Vidite da predlažemo minus 68%. To je najniži maksimalni održivi prinos. To je brojka koju sugerira i ISIS. Oni u svoj preporuci kažu da bi bilo mudro da to bude taj broj. Dakle, 3065 tona, to je brojka za komercijalni ribolov. A tome se mora dodati i ova kvota ribolovaca udicom. Dakle, vidite ovdje na ovom slajdu, dakle, da se reducira i njihov broj dakle, ribe, sa sedam na dvije ribe na dan, Izračunali smo koliko bi oni ulovili u godini dana, zbrojili te podatke i onda smo došli do ove najniže točke, dakle maksimalnog održivog prinosa. Važno je da vijeće o ovim pitanjima donese odgovarajuću odluku, zato što se oni oslanjaju samo na ovu jednu godinu dobrih rezultata. Dakle, u ovom slučaju je to bila 2017. Mnogo mlade ribe se pridružilo stoku 2018. loša godina, 2019. još uvijek to ne znamo, saznaćemo iduće godine. Dolazim do istočnog bakalara, to je najteža priča u Baltiku. Dakle, to je stok koji je prvi reagirao na promjene u okolišu koje smo zabilježili. Vidjeli ste već stanje ovih riba na oslikama koje sam pokazala prije nekoliko tjedan, tjedana. Ove ribe su jako mršave, imaju problema sa jetrom, napadaju ih tuljani, jako malo hrane imaju u zonama u kojima se kreću to je doista dramatična priča. I ovo što sada predlažemo je da se zabrani izlov ovog stoka, ICES isto kaže nula, nemojte ga uopće loviti. Što će se dogoditi ukoliko predložimo nulu? Morat ćemo zatvoriti i neke druge stokove. To znači i, verka, dakle i pelagijske vrste, jer one kod sebe sadrže dakle i nešto usputnog ulova ovog istočnog bakalara. Dakle, ovdje govorimo o ciljanim mjerama koje će omogućiti, dakle, iznose koje smo dakle, ekstrapolirali iz neizbježnog usputnog ulova u drugim vrstama. I ideja je dakle, da se nastavi sa izlovom drugih vrsta, dakle da se nastavi taj izlov, a istovremeno možemo zaštititi ovog bakalara i reći on nije ciljana vrsta, on se može naći samo kao usputni ulov. Također poduzimamo još jednu mjeru, a to je lovostaj, dakle tijekom faze mrijesta i to od augusta, od e, svibnja do kolovoza. Znamo dakle zone u kojima dolazi do mrijesta i dakle tu želimo spriječiti ribolovne aktivnosti. To tijekom više godina, to ćemo predložiti dakle za iduće razdoblje. Nadamo se da će se dakle tijekom tog razdoblja primjene mjere, da će to biti dakle još e, jedan način da se ovaj stok e, oporavi. To se odnosi dakle i na ribare dakle, koji ribare udicama, to se odnosi na područje 25 i 26, tu ne možete više loviti. Dakle, ona bi, tu bi te aktivnosti bile zabranjene. I udičarenje ima također e, utjecaja na, e, količine riba u stokovima. Nadalje, haringa iz Botničkog zaljeva. Slična priča, stok nije u opasnosti, ali ISIS ovdje je također promijenio mišljenje. Oni su rekli nešto se ovdje događa, ne znamo još uvijek što, ali nešto, ali informacije se ne podudaraju. Saznat ćemo iduće godine što je to što se događa. Je li u pitanju biomasa, e, ribolovni dakle pritisak, nadam se da ćemo dobiti te podatke iduće godine ali oni dakle ovdje imaju određenu sumnju te mijenjaju svoju preporuku. Mi smo ovdje dobivali dakle njihove preporuke vezane uz maksimalni održivi prinos. Ovaj sam prim, samo primjenom ove nove mjere ovaj će stok dakle ući u drugu kategoriju valorizacije. Neki od vas e, su se pitali zašto ne 200, zašto određeni stokovi dakle prelaze u ovu drugu kategoriju, a to je to se temelji upravo novim preporukama koje dobivamo od ISIS-a. ISIS kaže, žao nam je, ne znamo koja će biti kategorizacija, ovo je mjera opreza i ovaj stok automatski odlazi u drugu kategoriju. To je doista šteta zato što smo ovdje imali kvalitetnu ribu moramo predložiti smanjenje. Dolazimo do idućih primjera, dakle sred, centralna haringa i papaline. Evo, dolazi do promjene percepcije toga što se događa. Ovdje imamo drugačiji primjer. Ovdje se također predlaže smanjenje, vidite minus 10% i papalina minus 25%. Tu ne dolazi do promjene ribolovnog režima jer imamo ovdje dakle zabilježenu jednu jako dobru godinu dakle moramo se osigurati da u moru ostane dovoljno ribe za sve iduće godine i onda ćemo moći smanjivati ove, ove propisane dopuštene ulove. Dakle, ovaj put je smanjenje ne zato što su stokovi u opasnosti, već zato što imamo dakle, jednu jako dobru godinu koja je zabilježena nakon jednog dugog razdoblja loših godina i na osnovu matematičkih kalkulacija došlo se do ovih brojki. Dolazimo do idućeg primjerka. Primjera, dakle, i verak. Imamo za njih jednu kvotu i dva savjeta. Jedan se bazira na maksimalnom održivom prinosu, a drugi je dakle, mjera opreza. Moramo kombinirati ova dva e, savjeta jer imamo dakle, ukupni dopušteni ulov. Dakle, ovdje se radi o iznosu od minus 32%. Ukoliko dakle, e, nastavi, provedemo tu mjeru, onda, onda ovaj riblji stok neće mijenjati kategorizaciju. Idemo na sljedeće vrste. Prvi se tiče dakle, lososa iz glavnog bazena, a drugi se tiče lososa iz Finskog zaljeva. Opet, dakle, mjere opreza. Nadam se da ćemo dobiti dakle, kategorizaciju o maksimalnom održivom prinosu tijekom idućih godina. Ovdje možete vidjeti da je prijedlog smanjenja nešto manji. ISIS dakle ovdje predlaže održavanje dosadašnjih ukup, ukupno dopuštenog ulova, ali države članice su rekle da bi one tu e, rado bile opreznije, vide nešto veći ribolovni e, pritisak na lososa i zato predlažemo minus 5%. Tada će vijeće odlučiti dakle kojim putem ići. Dakle, a sve uz poštivanje dakle, ovih znanstvenih preporuka. Jednako se odnosi na ovog e, lososa iz Finskog zaljeva, dakle mjera opreza. Prošle godine je vijeće i samo odlučilo da se smanji ukupni dopušteni ulov. Imamo samo jednu dobru priču, dakle sretnu priču a to se tiče haringe iz Rige. Imamo ovdje povećanje, to je jedan zdravi stok. Imamo povećanje od 11% i uz dakle, taj izlov oni će ostati u sustavu maksimalnog održivog prinosa. I evo, ukratko, evo ono je ono što će vas eh, zanimati ovdje u odboru, dakle što je sa maksimalnim održivim prinosom za 2020. u Baltiku. U skladu sa prijedlogom komisije možemo evo navesti šest od deset e, stokova, dakle koji će, kojima će se ribariti unutar sustava maksimalnog održivog prinosa. Imamo dakle određene stokove gdje primjenjujemo e, mjere opreze. tu ih onda ne možemo navesti jer ne znamo kakva je e, situacija. Vidite ovdje na dnu, to se odnosi na ovu haringu iz Botničkog e, zaljeva, losos iz Finskog zaljeva. I zadnja dva su ova dva doista teška slučaja, dakle zapadna haringa, istočni bakalar, ses ovdje, dakle uopće ne preporuča dakle iskrcaj, stoga ga mi ne možemo navesti na popisu ovih šest. I kada bismo dakle predložili ukupan izlov od 0%, jer tamo gdje ISS predlaže nulu, onda znate da nešto nije u redu i ne možete ih navoditi u popisima stokova za maksimalni održivi prinos. Dakle, ovo je naša ocjena stanja ovih stokova, dakle ovih šest plus ova dva zadnja, dakle gdje se uopće ne bi ribarilo od 2020. godine. Ovdje bih se zaustavila i rado ću odgovoriti na sva pitanja koja će članovi odbora možda imati. Hvala lijepo. Hvala. Da komisiju su kritizirali zato što nije potpuno stizalo u obzir znanstvene preporuke. Pa evo, nije baš ugodno kada čujemo da vi pratite njihove preporuke, jer to ima dosta snažne implikacije na radna mjesta u ribarskom sektoru na Baltiku. Velik broj ovih preporuka iznosi se zbog toga što je se došlo do nekih novih znanstvenih spoznaja, da stokovi nisu u tako dobrom stanju kao što se mislilo. Znamo, na primjer, što se tiče izlova skuše u Sjevernom Atlantiku, da se ponekad iznosi procjena da ima više ribe nego što su znanstvenici mislili. A u međuvremenu, ako dođe do greške, znamo da će se mm, izgubiti radna mjesta bez potrebe. Ne kažem da postoji lak odgovor na ova pitanja, ali samo sam svjestan toga da evo ako govorimo o rezu od 24% ukupne biomase, dakle ribe koja se lovi iz Baltičkog mora, to se nije u skladu sa očekivanjima nakon što se tri godine provodi višegodišnji plan. Hvala, ja imam jedno dopunsko pitanje. Da kako situacija je dosta ozbiljna u Baltičkom moru i znamo da to nije samo zbog e, ribolova nego i zagađenja i parazita i tako dalje. Hvala vam na ovim brojkama i nama su se obratili ribari i kažu da iza tih brojki e, se događaju neke vrlo ozbiljne stvari, ugrožena su radna mjesta. Jedno nam se poduzeće obratilo, oni su imaju oko milijun i po eura, su uložili u jednu tvornicu za riblje proizvode. To je vrlo moderno, visoki su standardi, ali jednostavno su ostali bez posla. Dakle, ako se uvedu ovi takovi, neka e, plovila će naprosto nestati, neka manja plovila i neće se više vratiti u sektor. Ako imate područje 24, podijelite to sa 2, možda možete razmotriti i mogućnost da se malo više e, lovi zapadnog e, bakalara. A što se tiče zapadne heringe, Haringe. Znam da se tu ne, generira na tisuće radnih mjesta, ali postoje neki obalni gradovi e, na koje to snažno utječe i njima to mnogo znači. Da, trebamo uzeti u obzir znanstvene spoznaje, ali ako su znanstvenici u krivu, kao što smo čuli od Davisa, onda je prošao vlak. Tako da vas lijepo molim da to dobro razmotrite i razmislite što to znači za mala ribarska naselja na obali. Možda niste ulovili Dakle, možda ove brojke nisu sasvim točne. Mislim da treba jasno reći kakve bi bile posljedice kada se vaša preporuka ne bi usvojila? Moramo li tu biti okrutni da bismo bili dobri? Radi se o preživljavanju ljudi. Sad smo čuli da se zapravo ne radi o prekomjernom izlovu, već o, drugim stvarima, ali smo čuli onda mjere koje se odnose na kvote. I ja se zapravo nadam da će nova komisija se odlučiti za sveobuhvatniji pristup, e, jer to je problem jer ako e, ćemo tako nastaviti onda ćemo istisnuti sa, tržišta ribarstvo ali nećemo riješiti problem Znači, e, ne želim da svaki put ribari na svojim leđima moraju zapravo iznijeti te stvari. Mislim da ovo jest e, kritična situacija i mislim da moramo sada razgovarati o tome i to očekujem od komisije kako ćemo ljudima na terenu pomoći. Jer mislim, nije dovoljno da im kažemo eto oni će biti istisnuti sa tržišta i to je to, neka se snađu. E, ribarstvo je moguće samo u okviru europskog pravnog okvira isto tako je e, sastavnim dijelom VFO-a, ali uvijek e, na kraju nekako ne sagledavamo to sveobuhvatnije. I ja želim zapravo od komisije čuti e, planira li promijeniti pravni okvir na taj način da se na licu mjesta ljudima može pomoći. Druga stvar, e, želim se e, osvrnuti na udičarenje koje ima svakako svoj učinak na strukturu luka i tu smo smanjili e, kvote za bakalar, što znači da će opet mnoga mala poduzeća zapravo nestati sa tržišta, ne samo u Njemačkoj i Danskoj, već i u Istočnoj Europi. I tu želim zapravo neko bolje obrazloženje ovog e, iznosa od dva jer ja ne vidim gdje se tu krije znanstveno mišljenje i u Njemačkoj znanstvenici isto tako kažu da zapravo ne postoji e, pravo obrazloženje za to. Osobito zbog toga što zapravo uvijek govorimo o psihologiji jer niko zapravo ne ostvaruje taj back limit e, već samo e, ga se spominje da e, na životu održimo upravo ovo udičarenje kao granu turizma i stoga mi je zaista žao čuti da komisija nije vidjela taj psihološki faktor jer zapravo nijedan ribar ne uhvati baš sedam bakalara. I isto tako kada ćemo saznati kako zapravo Europska komisija predviđa da će izgledati taj prijelaz. Hvala. Izvolite, gospođo Salomer. Hvala vam. Pretpostavljam da su ove znanstvene činjenice zabrinjavajuće. Dakle, utjecaj različitih čimbenika na riblju biomasu. Imam jedno pitanje koje se odnosi na obnovu stokova do 2022. godine. Dakle, to je jedan od ciljeva ZRP-a. Dakle, da bismo trebali loviti u skladu sa maksimalnim, maksimalnim održivim prinosom. No ne znam kako ćemo doći do tog cilja ako tako velik broj čimbenika utječe na stokove, dakle kako ćemo postići maksimalni održivi prinos jer to je ono e, na što se parlament obvezao, a kada pogledamo dokaze, činjenice, vidimo da doista ima problema e, što se tiče biomase, ali i općenito što se tiče ribarskog sektora. E, zanima me što komisija predlaže kako bi se povećala biomasa. Nadalje, što se tiče e, sastanka vijeća u listopadu, hoće li se razgovarati o e, micanju e, dakle područja za ribolov jer to bi moglo negativno utjecati na stokove u zapadnom Baltiku, pa me zanima što komisija namjerava poduzeti. kako bi se postigao taj dalekosežni cilj eh, maksimalnog održivog prinosa. Jer ono što je vidljivo iz znanstvenih eh, podataka jest da što se tiče najniže moguće granice biomase. To je, to je ono što je komisija ovdje uzela kao referentnu vrijednost. Ali to nije dovoljno dobro. Parlament se obvezao da će postići maksimalni održivi prinos i to bi trebala biti referentna točka. Dakle, ne smijemo ići ispod toga. Mr. Vandalen. Hvala lijepo. Ovo je pitanje upućeno komisiji. Što je sa Haringom? Kako to da je ta priča doživjela uspjeh i u čemu je razlika između te vrste i ostalih vrsta u Baltikom? Dakle, ta Haringa iz Rige. Ima li još zahtjeva za riječ? Dakle, što je sa Haringom iz Rige? Imamo li odgovor? I da kako, maksimalni održivi prinos. I čuli smo, nije riječ samo o ribarima, posebno na Baltičkom moru, s obzirom na sve što ste spomenuli. Izvolite. Hvala lijepo. Evo, ja ću pokušati odgovoriti na pitanja jedno po jedno. Dopustite mi da prije svega nešto kažem o ovoj tvornici u Gileleju i nas su također oni kontaktirali. Mi smo svjesni činjenice da ovaj rez u ulovu e, zapadne hanige za njih predstava problem. Da kako mi smo taj tak smanjili za pola i prošle godine, ako taj stok neće ići iznad e, granične vrijednosti 2021. godine, već sada se može anticipirati da će i sljedeće godine imati, da ćemo imati nulu, tako da ćemo opet morati predložiti još jedno veliko smanjenje. Tako planovi funkcioniraju. Dokle god je stok ispod e, razine opasne e, granice, jer u tom slučaju postoji mogućnost od kolapsa i to je ono što želimo izbjeći. Dakle, ako je stok ispod te granice koja je opasna, onda ćemo imati, prijedlog neće biti nula, ali će biti dosta e, jaki e, rezovi. Da kako e, prerađivačke tvornice uglavnom se ne oslanjuju samo na jedan stok, nego imaju i, ih više na koje se mogu osloniti u ovoj prerađivačkoj industriji oni nisu mogli dobiti sirovinu iz eh, Sjevernog mora, dakle iz drugih stokova, drugih stokova heringi eh, koje se mnogo bolje drže od ove iz eh, Zapadnog Baltika. Pitali ste može li se ovo područje podijeliti u dva dijela i onda omogućiti da se više lovi u zapadnom dijelu, manje u istočnom. Da, mi bismo to rado učinili ako dobijemo za to znanstvenu preporuku. ICES na tome radi, oni dakle razmatraju također i područje 24 i nadamo se da će nam sljedeće godine moći reći gdje povući granicu, jer trenutno mi ne bismo znali niti gdje povući tu crtu u slučaju da dođe do podjele na dva dijela, ali ideja je vrlo zanimljiva i nadamo se da ćemo dobiti za to zeleno svjetlo od znanstvenika, ali nažalost za to je potrebno vremena. E, sada ću nešto reći o pitanje, e, odgovorit ću na pitanje gospodina Herbsta. Da, ako se reagira isključivo ribolovnim, odnosno ribarstvenim mjerama, to nije dovoljno. Države članice e, moraju tome pristupiti na holistički način. Od početka govorim da imamo problema sa nitratima, dakle imamo veliki izljev nitrata u Baltičko more, a Baltičko more je gotovo kao jezero, ima jedan izlaz prema Sjevernom moru, tako da je poznato da nema zapravo e, razmjene velike količine vode između Baltičkog i Sjevernog mora i iz tog razloga je važno da se poštuje direktiva o nitratima na razini država članica. da kako postoji neke mogućnosti u sadašnjem VFO-u, e, dakle kao pomoć ribarima koji zapadnu poteškoće. Trenutno se pregovara o novom VFO-u. U novom VFO-u e, komisije također predlaže e, stalne mogućnosti otkazivanja sredstava, dakle financiranje iz tog, što nije moguće temeljem sadašnjih pravila, nego samo privremena obustava. Zatim, postoji još i mogućnost da države članice vide koje su im kvote još na raspolaganju, tako da možda usmire e, plovila prema nekim drugim e, ribolovnim e, operacijama, dakle ili na razini Europske unije ili dakle postoje neke ribe koje su u nacionalnoj nadležnosti države članice trebaju vidjeti e, postoji li mogućnost e, da se i tu nešto poduzme. I tu se sada želim vratiti na e, ovu temu koja je vrlo emotivna i mi često čujemo iste reakcije među ribarima. Imali smo gotovo istu raspravu o brancinu u Sjevernom moru. Isto tako smo razgovarali o udičarima i naime, udičari su nam rekli zašto mi moramo plaćati cijenu za to, zašto se nama omogućuje da lovimo samo jednu vrstu riba, a komercijalni ribari mogu nastaviti s iskrcajem. Mi smo tu iznijeli jedan prijedlog koji je uzeo u obzir preporuku ICES-a što se tiče zapadnog e, bakalara. Rekli su da e, tak treba biti na nižoj granici tako da se za komercijalne ribolov to smanjuje za 68%. To smo pokušali e, provesti za sedam ribljih vrsta, dakle to nije točno dva, nego dva cijelih nešto za e, udičare, tako da smo to smanjili na 2%. U konačnici će to biti u rukama ministara, dakle u vijeću ministara, oni će odrediti granicu, ali ako krenete, ako se krenete igrati s brojkama, imat ćete snažni utjecaj nego ono što smo mi uzeli u obzir za komercijalne ribare. Onda u tom slučaju ćete morati smanjiti i ovo. Dakle, bit će teško sve povećati. Moramo to imati na umu. Charter boat companies Isto tako čarteri, e, dakle brodovi e, donose također veliku dodanu vrijednost e, i u vodama Europske unije i izvan nje. Međutim, isto tako kada bi provodili neke prakse ulova i odbacivanja, to bi bilo dobro jer svatko ko lovi udicom može uloviti sedam riba, može ih zadržati Ne. Dakle, pitanje je što možete učiniti sa sedam riba? Ne možete ih prodati, dakle mogu vam poslužiti samo za vlastitu konzumaciju. Dakle, u konačnici se radi o hobiju, o ribolovu iz užitka i dakle vi možete isto tako taj hobi upražnjavati i s manjim brojem riba. E, kao što sam rekla, komisija će iznijeti prijedlog, a konačnu odluku će donijeti vijeće. Zatim je e, bilo postavljeno pitanje kako su dionici dobili informacije o prijedlogu komisije. Oni su dobili poziv da nam upute svoje mišljenje još u lipnju, dakle kada je komisija objavila e, svoju izjavu o politici. Dakle, to je jedan dokument prilikom kojeg mi konzultiramo sve dionike i države članice i tražimo e, mišljenja svih dionika i u smislu prijedloga za sljedeću godinu. Imali smo također i sastanak s dionicima početkom rujna gdje smo analizirali e, prijedlog komisije iz Helsinkija. To je bilo u sklopu sastanka e, savjetodavnog tijela za Cijerni Baltik. Parlament je također prihvatio nešto bih htjela samo pojasniti, mislim da je tu došlo do zbrke. E, neki su rekli da je parlament e, prihvatio maksimalni e, održivi prinos. Međutim, mi sada imamo raspon kada je riječ o maksimalnom održivom prinosu i postoji dakle jedna donja točka i onda imamo raspon. Dakle, ukoliko je riječ o stoku koji je ugrožen, onda treba biti u donjem dijelu tog, e, na donjoj granici tog raspona. Prema tome to je pravna obveza. Mi moramo iznijeti takav prijedlog, a i konačna odluka se mora nalaziti u tom donjem rasponu. Da kako sama riječ raspon podrazumijeva da postoji manevarski prostor, Međutim, velik broj stokova se e, oslanja na jednu godinu. Ako vijeće ne donese pravu odluku iduće godine, to će imati posljedice, odrazit će se na idućim godinama. Primjerice, mi smo imali oslića, sjevernog oslića, e, ima više od 100.000 kvota svake godine, to je jedan od najzdravijih kvota. a iako je prije 10 godina bio ugrožen i prijetio mu je kolaps. Mi smo obnovili taj stok zahvaljujući planu očuvanja zajedno sa državama članicama i sa e, industrijom. Tako da ako je to bilo moguće za taj riblji stok, e, uvjerena sam da je to moguće i za Baltičko more. Da kako istočni dio Baltika je malo drugačija priča s obzirom da tu postoje drugi čimbenici. U svakom slučaju e, odluka koju će vijeće donijeti u listopadu mora biti ispravna. to je možda mjera koja je teška, kratkoročno gledano, ali komisija je prethodnih godina donijela i odluke u nekim drugim morima i to je e, polučilo rezultate e, koje danas imamo. Zašto je e, Haringa iz Rige uspješna priča, za razliku od ostalih? Da sam vam se obratila prije godinu dana, vjerujem da biste bili vidjeli da je bilo više prijedloga za povećanje prošle godine. Zašto ove godine ima toliko predloga za smanjenje? Zato što mi e, smatramo da je to posljedica različitog e, spoja okolnosti. E, znanstvenici su utemeljili preporuku na temelju broju broja riba u moru i ribolovnog pritiska. U nekim stokovima, neki stokovi imaju samo jednu dobru godinu, tako da to u velikoj mjeri utječe na znanstvene preporuke i tamo gdje smo predložili smanjenje, to su sve održivi e, e, stokovi riječ je o održivom ribarstvu. Dakle, ako je riječ o smanjenju 25%, to ne znači da je stok ugrožen ili da e, se ribarstvo ne provodi na održiv način. Međutim, da bi ostalo održivo, potrebno je još jedno smanjenje sljedeće godine. Nadam se da ću vam sljedeće godine moći iznijeti mnogo pozitivnije prijedloge i da ćemo imati povećanje i u Baltičkom moru. Evo, tako je bilo naše prethodno iskustvo iz drugih e, situacija. Izvolite. Ako sam vašu računicu za back limit razumio dobro, onda polazite od činjenice da um, uličarenje i e, komercijalni ribolov zapravo imaju isti učinak, inače to nema smisla. I drugo retoričko pitanje, to bi imalo smisla samo da su se obje vrste ribolova e, tretirale druga, e, na isti način i u prošlosti. I stoga e, onda naravno razumijem kako se došli do brojke 2. Jer ako zaista pogledate stvarni ulov, onda biste čak kod back limita od sedam bili ispod te granice. Mislim da morate to još jednom iskalkulirati. Mislim da zapravo ovaj odnos jedan na jedan ide na štetu turizma dičarenju Zahvaljujem. E, samo da se vratim na onu e, riblju tvornicu o kojoj smo razgovarali. E, predložilo se da se iznađu sredstva u VFO-u ali rekli su nam da je plan da se e, stok e, poveća sa 100.000 e, tisuća na 125.000 tisuća i zapravo su rekli da ne postoji razlog za kvotu u ovom pogledu. Pisali su i nama i pitali su zašto jednostavno ne predložimo minus 25% i Naravno, plan e, je izrađen tako da možda dionici mogu malo teško shvatiti što je tih dva, minus 25%, jer 20, minus 25% nije moguće u tom e, slučaju, jer ovaj stok je pod prijetnjom zato što je ispod minimalne razine. I kad god se to dogodi, morate predložiti bilo koju e, brojku između točke MSY i najniže moguće razine. Pokušali smo to predstavnicima te tvornice i objasniti i e, naravno o planu smo se e, složili samo prije tri godine. Ima nešto malo prostora za manevriranje, ali s obzirom na to da će taj stok 2022. biti ispod najniže moguće razine, moraju se razine smanjiti već ove godine, zato što će se inače samo akumulirati brojke iz godine u godinu. Vrlo je teško to shvatiti i bilo bi mi drago kad bih mogla um, pozitivnije odgovoriti na to, ali ne mogu. To je naprosto znanstveni savjet koji smo dobili, koji imamo i njega ćemo i primijeniti i to je prijedlog komisije. Zahvaljujem. E, mnogo puta smo od komisije tražili da slijedi znanstvene savjete, tako da sada sigurno nećemo činiti suprotno. E, svakako ćemo se vjerojatno ponovno e, pozvati da nas posjetite i izvijestite o tijeku pregovora sa vijećem. Zahvaljujem vam na dolasku danas. Imamo još 10 minuta do kraja sastanka, imamo još jednu točku na dnevnom redu, to je točka 7, odluka o sklapanju sporazuma u ime Europske unije o provedbi partnerstva u ribarstvu između Demokratske republike Sveti Toma i Principe. samo ću iskoristiti e, priliku da se predstavim. Ja sam nova voditeljica odjela za pregovaranje o međunarodnim sporazumima unutar DG, e, DG-a za ribarstvo. E, Pregovori o ovom sporazumu zaključeni su u travnju ove godine i sada se o njemu raspravlja u vijeću. E, pregovori su se temeljili na mandatu koje je komisija dobila još 2017. a trenutačni protokol je istekao u svibnju 2018. Znači već godinu dana nemamo nikakve ribolovne aktivnosti u tim zemljama. E, to je e, sporazum isključivo o Tuni i to je e, dijelom dogovora koje smo postigli na obali Afrike. Ovaj novi protokol zapravo predviđa sve ribolovne mogućnosti koje su bile na snazi i e, prethodnih godina u odnosu dakle na broj e, tunolovaca i e, plovila s plutajućim parangalima samo što smo povećali količine na 8000 tona povećali smo i potpore u iznosu na 440 tisuća eura godišnje što se tiče sektorskih potpora i e, za europski proračun bi to značilo 400 tisuća eura. Isto tako smo produžili trajanje samog protokola E, prije smo svake četiri godine ponovno ispregovarali nove protokole, sad smo to produžili na pet godina, što je mnogo bolje što se tiče stabilnosti u proračunskom smislu, ali će to biti bolje i za flote, zato što će znati kako i koliko loviti. I sporazum, kao što sam rekla, je sada pred vijećem. 16. E, listopada je predviđen datum za pregovore u Koreparu, tako da predviđamo da ćemo nakon toga zapravo to proslijediti Europskom parlamentu i e, predviđeno je da naravno primjenjujemo taj sporazum nakon samog potpisivanja. E, mogu vam dati naravno nekoliko podataka, ali možda najbolje da odgovorim na pitanja. Hvala. Zahvaljujem. Samo sam htjela reći da ovaj obnovljeni sporazum, odnosno sporazum koji treba obnoviti, je e, sporazum koji smo imali u prošlosti i taj prethodni protokol je uspješno primijenjen e, i na dobrobit obiju strana i to je i za Španjolsku dosta važno jer su i naše flote tamo prisutne i zaista se tamo na održivi način obavlja posao. Ali mislim da moramo sada ovo e, e, zapravo oblikovati još održivije, ne samo u ekološkom smislu, E, nego i u smislu značaja za ribolovne aktivnosti u cijeloj toj regiji. Dakle, bilo bi dobro da surađujemo u smislu razvoja e, sektora, ribarstvenog sektora u tom području. E, govorilo se i o zapošljavanju žena u tom pogledu i moje pitanje je li protokol sadrži nešto što je povezano sa zapošljavanjem žena? Zahvaljujem. Na samo kratko, nemamo više puno vremena. Samo sam htjela reći da moj klub eh, podržava ovaj novi protokol Osobito mi se sviđa da se predviđa potpora e, sektoru i da su se sredstva u tom smislu povećala i mislim da je važno da naša flota može na učinkoviti način tako raditi, ali jednako je važno da otvorimo nove mogućnosti i za ta sama područja i stavimo im na raspolaganje određene resurse. E, španjolska flota je e, flota za koju je to vrlo važno i baskijska, dakle sve flote španjolske tu imaju ovoga značajnu uloge. Imamo 30 tunolovaca kojih se to tiče, a 21 e, e, je iz Španjolske. Znači to je za nas vrlo relevantan sporazum. Stoga je i dobro da smo ovako brzo došli do novog teksta. Nama je to zadovoljavajući sporazum. Hvala. Hvala. Ja bih isto samo rekao da je ovo e, vrlo uspješan sporazum i smatra mi da je važno da smo produžili e, zapravo e, trajanje tog sporazuma sa 4 na 5 godina i što su rekle moje prethodnice mogu samo podržati. Važno je da nastavimo ovakvu vrstu politike E, to je izuzetno važno za europsku flotu, ali je dobro i za e, ravnotežu u dotičnim regijama. Ja ću zapravo se e, priključiti svojim prethodnicima. Pozdravljam ovaj sporazum. Ako imamo 20 baskijskih tunolovaca, onda imamo još i nekoliko iz Galicije. Dakle, ima ih iz Španjolske i više. Ovaj protokol vrlo jasno definira i e, dopustive i nedopustive vrste tu ćemo moći izbjeći nezgodne situacije kakve smo imali prije nekoliko godina. Znači, svakako imate našu podršku i želim i dobru daljnju suradnju sam dobro shvatio da španjolska flota izuzetno e, zapravo profitira od ovog sporazuma. Mogu samo ja postaviti jedno pitanje. Što se tiče uvjeta e, e, od ovih 400 tisuća eura, polovica ide za pomoć lokalnoj ribarstvenoj industriji. Kako će se iskoristiti taj novac? Zahvaljujem svima na lijepim komentarima iz Španjolske i naravno španjolska flota je zauzima najveći dio onih kojih se to tiče. Što se tiče zapošljavanja žena i e, poticanja zapošljavanja žena u ovom sektoru, to je bilo vrlo važno tijekom naših pregovora, ali žene su uglavnom zaposlene u prerađivačkoj industriji, a trenutačno nemamo mogućnosti iskrcaja u ovim zemljama, znači ne iskrcavamo ribu tamo, tako da se zapravo prerađivačka industrija toliko ne podpomaže. Ali što se tiče sektorske potpore, tu su prioriteti postavljeni naravno tako da su partnerske zemlje ih izrazili. Znači, naravno da nije isključeno kada ćemo o tome raspravljati o tim prioritetima za sektorsku potporu, da mi predložimo eh, naravno potporu u smislu zapošljavanja žena u prerađivačkoj industriji bez obzira na to što mi tamo ne iskrcavamo ribu. Što se tiče malog priobalnog ribolova, velik dio sektorske potpore ići će upravo u korist, odnosno išao je upravo u korist malog priobalnog eh, ribolova u, sklopu sa prethodnim protokolom. Um, ali ja sam shvatila da e, Sveti Tomas sada želi se zapravo usredotočiti na poluindustrijski ribolov E, zato što žele jačati zapravo ovu gospodarsku granu, a u tom smislu priobalni ribolov nije toliko važan, znači možda će e, zatražiti oni zapravo malo veću potporu e, zapravo za određene laboratorije i tako dalje, jer trenutačno ne mogu izvoziti u Europsku uniju primjerice. E, to je dakle trenutačno ono o čemu pregovaramo. Za sada zapravo čekamo da sjednemo s njima za stol jer naravno e, mi ćemo u dijalogu s njima vidjeti što je njima potrebno i kako možemo mi e, dati svoju podršku. Ali naravno u prethodnim protokolima tu se dosta sredstava trošilo upravo na mali priobalni ribolov. Dobro. Samo sam htjela reći da pozdravljam ove lijepe komentare e, različitih zastupnika. Eto, e, eto, e, Pučani će isto tako imenovati izvjestitelja za ovo izvješće i za sada vam zahvaljujem ovog popodnevna ćemo imati prezentaciju o budućnosti ribarstvenog sektora i e, mislim da će to zapravo biti polazna točka za naše rasprave u sljedećih pet godina. Vidimo se poslije stanke za ručak. Hvala.